raspravu. Glasovanje će se održati sutra. I sada idemo na posljednju večerašnju raspravu. To su jednominutni govori. Sukladno e, pravilu 163. Započet ćemo sa gospodinom Rulan. Hvala, gospođa predsjedavajuća. Katie Piller je odlučio zatvoriti svoj pogon u Belgiji. 2000 do 2000 izravnih radnih mjesta će se time ukinuti 6000 e, mjesta e, vezanih uz podizvoditelje će se također morati ugasiti zbog, zbog toga. To pokazuje E, posljednošnji prijezor, prijezir prema socijalnim pravima i socijalnom pravu EU-a e, puno koncesija je do sada učinjeno kako bi se spasila ta radna mjesta, no američka uprava je odlučila zatvoriti E, tu podružnicu i to bez da su vodili ikakav socijalni dijalog i da su iznijeli ikakvo objašnjenje. Potreba nam je potrebna nam je ambiciozna industrijska politička Europa i moramo obnoviti nova ulaganja. Mrs. Dančan. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Žene u Europi posebice žene u ruralnim područjima, su suočene sa velikim poteškoćama kada pokušavaju naći posao i održati financijsku stabilnost. Da ne govorimo o e, zdravstvenim izazovima trudnica. oni su suočene sa e, diskriminacijom i nasiljem u takvim situacijama pogotovo. Sve to ima negativan učinak na dobrobit obitelji, mi u Rumunjskoj smo izradili prijedlog za javne mjere koji mislim da bi se mogao preuzeti i na razini EU-a. Govorim o instrumentima za žene u ruralnim područjima kojim se, kojima se njima pomaže da pronađu posao, pruža im se potpora e, i kada rade u drugim europskim zemljama, nudi im se besplatno testovi na trudnoću i mislimo da ako surađujemo sa vladama, s vladama možemo naći rješenje za taj problem. Gospodin Marijas. Od nedavno smo čuli negativan odgovor komisije u odnosu na Grčku. To, se, to ne možemo prihvatiti. Ovdje se daje riječ samo Europskoj uniji koja ponovno propisuje mjere koje se mogu usporediti sa ratom. E, jednostavno gaze Grke. Unija je postala zapravo Njemačka Europa e, i povijest se mijenja ta odluka i dalje će izolirati Berlin. Vidjeli smo to na temelju izjava gospodina e, Štefana von Zajbera koji je rekao da e, oštećenja su regulirana. Ima mnogo mjera, memorandum je donesen i vidjet ćemo da e, Ciprasova vlada nije zainteresirana, no ipak ne smijemo ipak ne smijemo se predati i dalje ćemo se boriti za e, ratno obeštećenje koje bi trebala isplatiti Njemačka. Izbori Selimović, izbori u Bosni i Hercegovini su doveli do toga da određeni političari e, iz Srpske republike žele da dan referenduma bude proglašen e, praznikom. Iako je Ustavni sud donio odluku da bi se time prekršio Ustav, imam razumijevanja u određenoj mjeri za izborne kampanje, no to bi se moglo završiti vrlo loše jer taj referendum e, ne zahtjeva samo i ne dovodi u pitanje samo Ustav zemlje, e, već postoji sve veći rizik oružanog sukoba. Ne smiju se provocirati ljudi na taj način i ne, smije se vraćati zemlja u 90. godine. E, do mira na Balkanu se došlo vrlo mukotrpno i mučno. Komisija mora sada reagirati. Ne smije se pregovarati o miru i stabilnosti. Komisija mora odmah zahtijevati da se taj protupravni referendum obustavi. Gospođo predsjedavajuća, gospodin Ferrera. Poništavanje nekih od najgorih aspekata bivše vlade je nešto što nam u ovom trenutku sigurno ne treba. Oni, vi želite zaustaviti sve što sprečava prevladavajuću političku struju. I to je nepodnošljivo je da će se propisati sankcije Portugalu. To je ucjena u smislu obustave fondova. E, Europska unija postavlja uvjete vezano uz proračun za 2017. godinu, no time nismo iznenađeni. E, moramo prekinuti sa tim uvjetima koji su zapravo ucjena, moramo povratiti suverenost i neovisnost naše e, nacionalne banke, moramo jačati našu valutu, moramo otplatiti dugove e, i moramo povratiti javnu kontrolu bankarskog sektora. Gospodin Sebastian, Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće. Španjolsko ministarstvo zaštite okoliša konstatiralo je da je pokrenulo postupak za proglašenje koridora između Balera i Katalonije i Valencije posebno važnim područjem za prirodu. Vlada podržava taj projekt, međutim još uvijek postoje dozvole za eksploataciju i istraživanje nafte u tom e, području. E, ovo područje, međutim, temelji svoju gospodarsku budućnost na turizmu. Ovdje komisija treba poduzeti određene mjere. Španjolska vlada izdala je ove dozvole protivno pravilima Europske unije, međutim Europska komisija ništa ne čini. Europska komisija treba čuti riječ znanstvenika i građana. Hvala. Gospodin Korao, izvolite. Hvala lijepa, U mojoj regiji u Siciliji E, nedostaje oko 5000 e, hektara e, biljki koje su proizvodile kisik, bogatstvo i radna mjesta. Govorim o biljkama koje su upravo proizvodile ovo, ovo, ovo voće, limun. Ovdje gdje ste se dogovorili oko sporazuma o slobodnoj trgovini, učinili ste to bez e, zahtjeva e, sljedivosti, e, označavanja proizvoda. Dakle, to su vjerojatno ljudi koji nikada nisu okusili pravi sicilijanski limun. Međutim, udarili su na jedan cijeli proizvodni sektor. Znam da oni postoje već desetljećima E, dakle, radi se o izmjeni direktive o sljedivosti, govorimo o zaštitnim klauzulama. To je nešto što moramo učiniti što prije moguće. Zastupnik Bogeze. Prije nekoliko e, tjedana bio je strašan potres u tri regije moje zemlje prije par minuta sam još čuo gradonačelnika jednog od e, tih, e, e, tih općina koje su najviše pogođene, dakle u amatričevu rekao je da nešto kažem u vječnici u Strasburu e, vezano za e, dolazak jedne, jednoj delegacije Europske komisije u ovu regiju kako bi e, ti povjerenici razgovarali izravno s nama gradonačelnicima da se pomoć prati, da ona brzo stigne jer to stanovništvo ne želi otići iz svog područja a e, sigurno se suočavaju sa strašnom zimom. Trebaju pomoć kako bi mogli početi raditi i proizvoditi, zato što, su to, što je to stanovništvo koje je vezano za svoje područje, ali i za rad i oni su vrlo uporni u svom zahtjevu da spase svoju zemlju, svoj identitet i svoj rad i zato bi treba, Europa trebala odmah učiniti sve što je potrebno η επιτροπή αναφορών του ευρωκοινοβουλίου προσβάλλοντας τα χιλιάδες spomenuo bih tisuće žrtava nacističkog režima a nismo dobili odgovarajuću odštetu. Sutra će se održati konferencija za tisak. Međutim, njemačka vlada nije provela u odjelo dogovor iz Pariza koji se odnosi na reparacije. Grčka je pretrpjela najveći broj žrtava, a sada smo još uvijek ponovno oštećeni. Ponovno sada pobjeđuje ona druga strana Moramo osigurati da se plati reparacija kako se ne bi ponovno snažila njemačka strana. Grčka komunistička stranka podupire ovu borbu za isplatu reparacije. Hvala. Zastupnica Nadabulska. a mai napig bürokratikus eljárásokkal hátráltatják a polgárok vzummentes beutazását. komisija je počela razmišljati o liberalizaciji viznog režima u europu dolaze tisuće izbjeglica koji ne posjeduju nikakve isprave a Ljudi iz Ukrajine moraju čekati satima na granici iako posjeduju isprave. Ukrajina je podnijela velike žrtve zato što se okrenula prema Europi i oni koji su zaduženi za rješavanje ovog pitanja trebaju ga shvatiti ozbiljno i potrebno je pritom izraditi proračunske plane kako bi se unaprijedila infrastruktura na granicama, a kako bi se E, pomoglo Ukrajincima koji putuju. E, Zastupnica Grpini, Hvala lijepa. Europska unija suočena je s velikim problemima nakon nešto je loše odradila mjere koje se odnose na suzbijanje različitih kriza povezano sa migracijama, pitanjem sigurnosti, e, Brexitom i upravo zato e, je potrebno e, sada unaprijediti mjere i riješiti ove probleme. Nažalost, komisija nakon što je dvije godine na dužnosti nema jasnu strategiju kako ponovno uspostaviti povjerenje građana u Europi ukoliko nije došlo ni do kakvog poboljšanja u kvaliteti života naših građana? Vidimo da fond FC nije donio nikakve pozitivne promjene u životima naših građana i upravo Postavljam zato pitanje komisiji u ime građana što se tiče pitanja sigurnosti i smanjenja regionalnih razlika. Ne možemo i nadalje funkcionirati na načine da postoji Schengen i zemlje izvan Schengena. Građani moje zemlje smatraju da su izloženi diskriminaciji. Moramo tu uvesti promjene ako želimo ujedinjenu Europu. E, prekoračili ste predviđeno vrijeme. E, zastupnik Jakovčić, izvolite

Pardon, monsieur Benito Ziluaga. gracias. Acabo de venir del campamento de Calais y la situación allí es sinceramente vergonzosa. Seis meses después. Zahvaljujem. Upravo sam se vratio iz Kalea. E, ondje je situacija sramotna. U međuvremenu je došlo do povećanja broja ljudi za 3000. Tako da ih je ondje doista jako puno koji pokušavaju pronaći put prema Ujedinjenoj kraljevini. A u međuvremenu se podiže zid koji se financira sa 70 milijuna eura. Na taj se način gradi Europa kao utvrda i e, troše se proračunska sredstva na izgradnju beskorisnih zidova. Stvara se dojam i zabluda da se na taj način može upravljati situacijom. E, to ide na ruku e, populistima i krajnjoj desnici. Moramo biti svjesni toga što se događa kada dolaze tisuće i tisuće izbjeglica. Zastupnik Telje Kamaras, izvolite. Hvala lijepa. Jučer, 11. rujna, skoro milijun ljudi izašlo je na ulice u Kataloniji kako bi proslavilo svoj e, nacionalni blagdan e, i kako bi tražili e, nezavisnost. Ovo je već peti put za redom da se održava ova proslava, ali poziv na nezavisnost nikada nije bio tako glasan. Međutim, naša vlada ipak neće organizirati referendum kakav je organiziran u Ujedinoj kraljevini u Škotskoj kako bi svi znali postoji li većina u Kataloniji koja želi e, samostalnost ili ne. Trebamo obilježiti i proslaviti jučerašnji uspjeh, ali istodobno želim osuditi nedemokratsko stajalište španjolske vlade, jer u demokraciji se zakoni ne koriste kako bi se gušile slobode, nego e, se zakoni donose temeljem volje građana, a to je zaboravljeno u Španjolskoj. Mi u Kataloniji to znamo i želimo da se to poštuje. Hvala. Gospođa Van Štorh, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Očito da iz Brexita nitko ništa nije naučio. Ovaj tjedan je njemačka vlada u Frankfurtu govorila o sjajnoj novoj ideji o europskoj vojsci, europskom proračunu, a Europska komisija planira europsko osiguranje nezaposlenih e, i proračun za eurozonu za one koji imaju najnižu razinu dohotka. Kao da to sve nije dovoljno. Sada se žustro radi na tome da imamo i jedinstvene porezne propise E, i primjerice da se uvede porez na CO2 ili da imamo europsku vinjetu za autoceste. Poštovane dame i gospodo, e, Britanci e, praktički još nisu otišli, a već razmišljamo o tome da povećamo razinu udruživanja. Mi očito ništa nismo naučili. Vi ne želite ništa naučiti i očito ni nećete ništa naučiti. Ljudi to ne žele jer e, srećom daljni referendumi će to i pokazati. Zastupnik Polčak. Hvala vam lijepa na tome što ste mi dali riječ. U ovom jednom minutnom govoru želio bih e, naglasak staviti na jednu temu koja je bila tema velike rasprave u Francuskoj. Riječ je o pitanju Burkinija. Ovdje ne govorim kao europarlamentarac, nego kao osoba koju zanima primjena načela subsidijarnosti. Smatram da to nisu teme o kojima bi se trebala voditi rasprava u Europskom parlamentu. Ovdje je riječ o internim pitanjima. Naglasak kod nas mora biti na ugovoru o funkcioniranju Europske unije i stoga smatram da ne smijemo narušavati načelo subsidijarnosti. Europska unija treba funkcionirati u skladu sa načinom na koji je definirano da treba funkcionirati i treba podržavati građane i države u izabranim politikama. Hvala. Zahvaljujem. E, desetljećima e, su bila usmjeravana sredstva značajna sredstva u sjever Engleske, e, područje iz kojeg ja dolazim. E, ta sredstva osigurala su otvaranje tisuća radnih mjesta, razvoj infrastrukture, poticanje inovacija i izvrsnosti. E, nakon Brexita postoji velika opasnost da će e, jedno od najsiromašnijih područja u Engleskoj ostati bez sredstava. Oni koji su se zalagali za odlazak govorili su da ćemo biti bogatiji zahvaljujući izlasku iz Europske unije, međutim Naši ministri samo su zainteresirani za potpisivanje nekih dogovora, to nije dovoljno. Moramo dobiti jamstva da će se ta obećanja ispuniti i da će dugoročne investicije u regiji iz koje ja dolazim i sličnima e, biti e, izvršene. Harkin. Europska komisija je političko tijelo, a što se tiče sredstava koja, su, je dobila Irska, govori se o tome da su sva sredstva potrošena na škole i bolnice. Međutim, postavlja se pitanje koji je udio ostao za Irsku. Očito je da se pred našim očima događa pljačka, jer na koncu uopće neće ostati sredstava za Irsku, a to je ista komisija koja sudjeluje u trojci i koja nas je prisilila da snosimo veliku dio troškova krize. A sigurna sam da su e, značajna sredstva završila u francuskim bankama. E, podsjetila bih e, da su su pala obećanja u sklopu kampanje za Brexit eh, da će zdravstveni sustav dobivati 350 milijuna eura tjedno ukoliko napuste Europsku uniju. Očito ima jako puno obećanja koja se neće ispuniti. Eh, Kati. Moram govoriti o velikom opterećenju privatnog duga i opterećenju politike štednje. Međutim, e, tu postoje i dodatne opasnosti kao što je uspostava e, loše banke name. Očito je da postoji poseban portfelj na sjeveru Irske koji se temelji na mitu i korupciji. Kao što je slučaj e, i sa sličnim fondovima, sve transakcije u sklopu te banke moraju se odmah obustaviti. Očito je da irska vlada ne može dalje odgađati istragu komisije. Porezni obveznici u Irskoj moraju čekati još jednu istragu o državnim potporama kako bi doznali na koji su način opljačkani. Gospodin hvala. Ima jako puno e, parazita kada govorimo o zaštiti okoliša, međutim ja bih e, e, rekao nešto o e, parazitu koji se širi u Italiji unatoč pokušajima iskorjenjivanja kakvi su bili u SAD-u, Kanadi i Australiji. Ovaj insekt se i nadalje širi u Italiji i ondje će i ostati. Pozivam na to da se odmah zabrani izvoz e, košnica i e, pčela iz Italije jer se to može dovesti do uništenja naših e, košnica. Međutim, nitko ne sluša ove pozive, a ako nešto ne učinimo, bit će prekasno. Gospodin Štetina. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Izbori u Ruskoj dumi trebaju biti održani 18. rujna i oni će se održati ne samo na području Ruske federacije, nego i okupiranom Krimu. Oni žele e, legitimizirati u očima javnosti rezultate takozvanog e, referenduma od ožujka 2015. godine. Zbog velike propagandne kampanje e, pokazuje da tu nema poštivanja međunarodnih zakona niti e, rezolucije Ujedinjenih naroda a to je da je Krim e, uključivi dio Ukrajine, a e, ovako nešto pokazuje nedostatak e, poštovanja. Gospodin President. Hvala gospođo predsjedateljice. Dragi kolege i kolegice, Brexit, e, iako se još nije dogodio, e, donio je velika upozorenja našim međunarodnim partnerima i e, trgovačkim društvima kojima je sjedište u Ujedinjenoj kraljevini. Japanska vlada je iskazala bojazni vezano za ulaganja u Europu. Japanski ulagači govore o EMI i rezervirani su vezano za aktivnosti te agencije i zato moj e, moja je e, moj je prijedlog da e, pomaknemo sjedište Europske agencije za lijekove u Rumunjsku kako Brexit ne bi blokirao djelovanje te institucije. Rumunjska je jedna od onih zemalja koja ima veliko iskustvo na tom području pa bih se želio pridružiti jednoj pisanoj deklaraciji o ovoj temi. Mi zastupnici u parlamentu moramo pokazati da želimo e, jaču Europsku uniju gdje sve države članice imaju jednako povjerenje, uživaju jednako povjerenje. Hvala. Britanska vlada ne samo da e, izvlači ljude sa sjevera iz Europske unije, nego nas sada drži u mraku o namjerama za budućnost. E, vlada je podijeljena, zbunjena. Brexit znači Brexit, međutim što to znači za ljude u Engleskoj, Škotskoj i Walesu i na sjeveru Irske? Oni to ne znaju. E, zajednice su razočarane, trgovačka društva su razočarana i britanska vlada mora vidjeti kako će e, se poštovati e, demokratska demokratska volja ljudi sa sjevera, a njih je 56%. Moramo poslušati e, one koji vode kampanje, e, poslovni sektor, poljoprivrednike, političke stranke koji su jasno rekli e, ostati znači ostati. Stotine tisuća nas u Sjevernoj Irskoj ima irske e, putovnice, što znači da smo i e, građani Europske unije. To znači da ostati znači ostati. Gospodin Čeki. az Európai Unió egyik problémája a hitelesség Jedan od glavnih e, problema Europske unije odnosi ne, se na autentičnost. E, prošle godine smo raspravljali o manjinama, ja sam raspravio o tome sa gospodinem Timmermansom, on mi je predložio da izradim projekt kako bi izložio problem. Ja sam to učinio i Europska komisija je pozitivno reagirala na projekt kao i odbor Libe. E, prošlog e, prosinca došlo je do odluke Europskog parlamenta i ovaj projekt je dobio e, milijun eura. Taj projekt se zove Ujedinjeni u različitosti. Rečeno mi je da će postupak početi u siječnju, pa u travnju, pa u rujnu, međutim još ništa se nije dogodilo. Mislim da je to neprihvatljivo. Komisija nije djelovala kako je trebala, želim to ponoviti i nadam se da će se nešto dogoditi, inače idemo u medije. Danas e, djeca e, idu natrag u školu i pitamo se e, daje li obrazovanje bolju budućnost za našu djecu. Na obrazovanje se gleda kao na trošak, međutim to je investicija za budućnost, način na koji će naša djeca ostvariti svoje snove. E, govori se o brojkama, a ne o učenicima. E, ponašamo se kao računovođe, ne razmišljamo o budućnosti naše djece, blokira nas birokracija, ne želimo modernizirati naš sustav. Europska ljevica je predložila određene mjere kako bi uvjerila e, donositelje odluka u Europskoj uniji da trebaju konkretno djelovati kako bi podržale buduće generacije. Kao mladi zastupnik moja je dužnost reći da danas rumunjska mladež želi da obrazovanje e, bude e, prioritet za Europsku uniju. Gospodin Deli. Hvala gospođo predsjedateljice. E, za, e, cilj svih e, zemalja Zapadnog Balkana je da se pridruže Europske uniji, a to se ne može zanemariti zbog zamora pristupanja. I zato mi je drago da se radi sa zemljama Zapadnog Balkana predsjedništvo pučanske stranke i e, kršćansko-demokratske vrijednosti su jako važne. To pokazuje e, i, e, i izbori HDZ-a u Hrvatskoj jučer, ali isto tako i političke stranke u Bosni i Hercegovini. E, isto tako e, e, stranka SNS u Srbiji želi isto tako postati članica EPP-a. EPP će tako dobiti jednu snažnu stranku koja će podržati taj klub i osigurati stabilnost u regiji. Hvala. I na kraju, gospođa Šejdova. Pardon. Koleginje a kolegové, vystupuji proto... Dragi kolege, odlučila sam vam usmjeriti pozornost na eh, na naše napetosti s kojima se suočavamo s Turskom. Ja sam bila, trebala ići u jednu misiju u Tursku sljedećeg tjedna, međutim ta misija je otkazana zbog sadašnje sigurnosne situacije. Jer sigurnost nam nije zajamčena i ne bismo mogli posjetiti institucije koje smo planirali. E, to me plaši, posebno zbog toga što e, Turska e, se zalaže za oslobađanje viznog režima, a brine me i cijela situacija u Turskoj Željelo, željela bih da se poštuje sporazum između Europske unije i Turske. Naravno, Turska mora ispuniti uvjete, ali ne možemo se bojati putovati u Tursku ako ne dobijemo informacije o sigurnosti. I zato nećemo moći e, e, osloboditi vizni režim. Hvala lijepa. Sljedeće zasjedanje je sutra u 9 sati. Objavili smo dnevni red i e, na raspolaganju je na e, web stranici Europskog parlamenta. Hvala lijepa.